izjava predsjednice komisije visoke predstavnice Europske unije o situaciji u Libiji. Sada ću dati riječ Samo trenutak. Izvolite, Gospodine potpredsjedniče, Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, drago mi je što ovdje mogu riječ u ime visoke predstavnice Federike Mogherini o situaciji u Libiji, o do sada ostvarenom napretku i o izazovima koji su još pred nama. E, došlo je do promjena od kada smo posljednji puta vodili raspravu u ovom parlamentu. 17. E, prosinca potpisan je mirovni sporazum u Libiji u Kiratu i e, najavljeno je, je vlada nacionalnog sporazuma. U petak 8. siječnja je visoka predstavnica otišla u Tunis da se sastane s predsjedničkim vijećem kako bi podržala e, potporu tom procesu i kako bi razgovarala o trenutnoj pomoći koju će Europska unija dati libijskim vlastima. Paket od 800 milijuna već je neko vrijeme spreman, a kako bi se on e, poslao potrebno je da vlada nacionalnog sporazuma zaživi. Došlo je do sporazuma između Mizrate i susjedne Tauarge i na taj način se konačno završio neprijateljstva revolucije 2011. godine. Također došlo je do promjena zapadno Tripolija i na jugu gdje je došlo do smirenja iako su, e, je došlo do sukoba s Tuaregima e, posljednjih mjeseci. E, treba dakle uvjetno je, dakle, iako se uvjetno priznao se taj politički proces u SAD-u, međutim, nije odabrena cijela, cijela zastupljenost u parlamentu. Moramo reći da često smo očekivali da libijska vlada mora shvatiti da nema druge alternative i za samo ovakva vlada može dati nadu građanima Libije i nadamo se da će jednom za svagda e, ta zemlja prestati biti na rubu e, propasti i e, žrtvama terorizma. Kada parlament počne sa radom, e, morat će imati kao prioritet stabilizaciju i borbu protiv Daesha. Libici moraju imati okosnicu sigurnosnog aparata dok će međunarodna zajednica pomoći prilikom obuke bude li to zatražila nova vlada. E, mi smo također radili naša čelija za planiranje u Tunisu je potpomagala Ujedinjene narode i libijske vlasti da izrade planove države članice odlučile su ojačati tu čeliju kao i E, odlučiti da se pokrene europska misija. Ona će trebati započeti s radom kroz nekoliko tjedana i davat će podršku uključujući za borbu protiv terorizma, sigurnost granica i po pitanju migracija. Demokratska tranzicija u Libiji je složen i težak proces, međutim Ovaj mirovni proces načinio je veliki napredak i zaslužuje da ga podržimo. Alternativa bi bio jednostavno kaos. Ta zemlja je na rubu ekonomske katastrofe. Sve se to još može izbjeći. Mi kao libijski susjedi, kao susjedi Libiji možemo dakle e, pomoći e, da se situacija smiri i nastavit ćemo raditi upravo na tome. Hvala lijepa ministre. A sada bih htio zamoliti da riječ uzme gospodin Brok. Međutim, gospodin Brok nije ovdje, pa će se javiti gospođa Gabriel. Hvala lijepa. Da, danas je prioritet u Libiji da se stvori vlada nacionalnog sporazuma. E, zahvalj, je došlo zahvaljujući naporima Martina Koblera i došao je trenutak da se e, simbolično prekine ta podjela u Libiji. I e, moramo vas posjetiti na odgovornost libijskih stranaka, ne samo prema Libijcima, nego i u odnosu na druge države u regiji, u Sahelu, uključujući Burkonu Faso i Mali. Znamo već dugo da je situacija u Libiji od regionalnog i međunarodnog značaja. Mora doći do sporazuma među svim stranama, to je odlučno. A međunarodna zajednica mora biti spremna na različitim frondovima čim vlada počne s radom. Imat ćemo misiju pomoći upravljanja granicama i ćemo pak eh, također ubrzo morati poslati novu civilnu misiju. Osim toga, moramo pomoći raditi ostatku međunarodne zajednice za ekonomsku obnovu, jer politička obnova neće biti moguća bez ekonomske obnove. Treće, moramo na komplementaran način e, dati potporu svi iz međunarodne zajednice, Ujedinjeni narodi, e, Afrička unija i e, Arapska liga. Svi moraju igrati svoju ulogu E, kako bi smirili situaciju, radili na pomirenju i spriječili radikalizaciju. Samo na taj način ćemo spriječiti to da situacija u Libiji ne postane još gora i imati veće posljedice po sve nas. Gospodin Bostinaru, hvala. Gospodin ministre kondus najnovije informacije koje smo dobili iz Libije e, bili su one koji su došli iz te zemlje. Ne znamo po koji puta ćemo dobivati takve vijesti ovdje. Humanitarna situacija je grozna. E, Daesh je tamo uspio pustiti korijene. Nekada je imao svega stotinjak boraca na terenu. Sada čini se ima ih na tisuće. A lako je shvatiti e, što to znači ako ih želite iskorijeniti. Vlada nacionalnog sporazuma je zaista nužna. Molimo da zastupnički dom nešto napravi i da se nadamo da će kroz sljedećih nekoliko sati predložiti listu ministara. Biće to tek i jedan korak u pravom smjeru jer potrebno je učiniti jako mnoga i to hitno. I još jedna vrlo važna stvar. Do sada sankcije protiv određenih ljudi su e, bile samo prijetnje, ali nikada nisu zaživjele. Moramo sada nešto učiniti kako bismo primijenili sankcije protiv onih koji podrivaju političko rješenje u Libiji. Vlada će se morati baviti groznom humanitarnom i sigurnom situacijom u zemlji kako bi u tome uspjela potrebna će biti pomoć Europske unije i međunarodne zajednice. Kao što je danas rekao nigerijski predsjednik Buhari, libijski problem, problem je koji postaje značajan regionalni problem i to u regiji koja sada ima već previše problema Libiji danas treba očajnički nova ujedna vojska kako bi iskorinila Daesh. Međutim, to samo po sebe neće biti dovoljno ako ne pomogne međunarodna zajednica. Hvala zastupnik Tanok. Nastavljaju se pregovori, moramo biti optimistični da će sporazum iz prosinca biti proveden, da će se moći osnovati vlada. Međutim, za sve to je potrebno vremena. Međutim, ne smijemo također ignorirati prisutnost Izisa na tom području. Drago mi je što je Libija osim Iraka i Sirije sada na našem dnevnom redu. SAD sada razmišlja o vojnoj intervenciji protiv Izisa u Libiji. Francuska vlada sa druge strane nije zainteresirana za to. Mm, ne znam, hoće li druge evropske zemlje podržati takvu akciju, budući smo bili aktivni kada je pao Gaddafi u Libiji. Mm, I pitanje je što će se dogoditi s takvom akcijom, ona bi dovela u opasnost našu susjedsku politiku i predstavljala bi veliki sigurnosni izazov za naše južne granice, naročito u kontekstu krize. Hvala vam, zastupnik Telička. Hvala vam i hvala vam gospodine ministre na vašim uvodnim riječima. Pozdravljam napor kolega koji su uložili u ovaj nacrt rezolucije. Mislim da je tekst dobar, uravnotežen i važno je da ima veliku potporu. To će se sigurno pokazati sutra tijekom glasanja. Danas ja se predsjednik Buhari podsjetio ne samo na situaciju u Libiji, već na cijelu regiju Sahela koja je u krizi. Tamo imamo najveću koncentraciju oružja u regiji. Krijumčari ljudima tamo su aktivni godinama, njihovo se djelovanje još više intenzivira. To obuhvaća i manjine, i migrante, vidimo da je situacija tragična. Već stiglo je vrijeme da se dođe do sporazuma, da se ovaj sporazum podrži što možemo učiniti, osim što možemo pomoći Libiji u tom smislu. To je uvjet bez kojeg se ne može komunicirat ćemo samo sa onima koji sudjeluju u sporazumu. To je apsolutno potrebno. Znamo da kad kada neke zemlje članice, neki političari nalaze neformalna rješenja i to je pitanje kojim se trebamo pozabaviti. Daješ je tamo prisutan, Dio obale je u njihovim rukama ili u skupinama koje su im vjerne. To nije daleko od Europe. Dakle, imamo preduvjet da se taj konflikt proširi. I zato ne smijemo ponavljati greške iz prošlosti. Moramo učiniti sve što možemo, s obzirom na okolnosti, ukoliko politički napori ne uspiju, zadnje rješenje bilo bi intervencija. Jasno mi je da koalicija protiv Izisa e, još da zato možda nije raspoložena, ali to je zadnje oružje koje nam je na raspolaganju. Hvala zastupnik Uso. Hvala vam. Vidimo da postoje razlike u primjeni e, sporazuma. i to je nešto što nam govori da bismo možda mogli napustiti taj mukotrpani dugi put i evo već netko govori o e, ratu, govori se o novoj vojnoj intervenciji, pa prisjetimo se onoga što se dogodilo tijekom zadnje NATO-ove intervencije, uništena je libijska država, tisuće ljudi je poginulo, destabilizirala se čitava ta regija i došlo do porasta terorističkih aktivnosti. Mi zato odbijemo mogućnost vojne intervencije, NATO ne može zamijeniti ujedinjene narode. Moramo završiti sad, dovršiti ovaj izvoz oružja u tu regiju i moramo vidjeti što je sa e, provedbom iz rezolucije 1950 e, UN-a. Zastupnica Lohbiler. Hvala lijepo. Glavna zadaća Evropske unije je podržati Ujedinjene narode kako bi konačno došlo do uspostavljanja vlade u Libiji. Različite frakcije moraju dokazati da su kadre djelovati u tim okolnostima i nema, nema alternative ovome i zasigurno u pregovorima neke radikalne skupine nisu bile obuhvaćene. Međutim, moramo biti realistični. Bez suradnje vlade u Tobruku i e, Tripoliju neće doći do, neće, se moći spostaviti odgovarajući temelji za mir. Što vidimo da se zahvaljujući tome proširila islamska država u tom području i zato moramo učiniti dodatne napore kako bismo se borili protiv toga. Oni koji misle da će se to riješiti vojnom intervencijom griješe pred e, kaosom bi takve, takvo djelovanje bilo osuđeno na propast, odnosno donijelo bi vodu na mlin onim e, skupinama koje bi vidjele u tome napad na nacionalnu suverenost i onda bi to iskoristili u propagandne svrhe. Pa prisjetimo se treće faze preuzetih obaveza. dakle oružano djelovanje protiv e, krijumčara ljudi na teritoriju Libije i to bi pogoršalo sukob koji je tamo već prisutan. Ljudi su podvrgnuti nasilju, imamo ljudi koji živu na neprihvatljivim uvjetima i ne možemo to mi sami prihvatiti ukoliko međunarodna zajednica ne želi drugu Siriju, buduću vladu, moramo pomoći i sa humanitarnom pomoću, moramo pomoći građansko društvo, moramo se osigurati da oni koji su prekršili ljudska prava da se nađu pred međunarodnom pravdom. Hvala lijepo. E, imamo plavi karton za vas od zastupnika Tenoka, a to je upućeno zastupniku Kovu Supermuju, ali evo mi smo već e, nastavili sa raspravom i zato vam se ispričavam kolega Tanok. Kastaldo, tri minute, kako ste u tome uspjeli? Politika je nešto sada čime se pokušava dokazati da nismo nepomični jedan od e, kroničnih bolesnika upravo koji pati od ove bolesti je upravo moj premijer Renci. Donosi odluke čije su posljedice često katastrofalne, dakle dozvola za vojnu intervenciju, a da nije jasan politički cilj koji se želi postići, pa to je neoprostivo za vođu države. Još gore je govoriti jednu stvar da bi se postignula druga. Pa to je čak i zločin. To se dogodilo 2011. i sve ono što se kad nakon toga dogodilo bilo je posljedica upravo tog nepromišljenog djelovanja. Blumenthal iz eh, SAD-a je rekao da je tu intervenciju gurao Sarkozy kako bi postignuo gospodarsku korist, mislim prije svega na naftu, kako bi povećao tali e, francuski utjecaj u Africi, pa čak i kad je riječ o unutarnjoj politici, te da bi se spriječio Gaddafijev plan da zamijeni e, afrički franak. Dakle, da garantirali bi za tu valutu libijskim zalihama nafte. Imali smo dakle potvrde za to iz američkog diplomatskog zbora i kada čujem sad ove najave djelovanja Velike Britanije i Francuske mislim da nikada nisu naučili lekciju. Imam na umu lidere koje, koji spominju brze odgovore, brzo djelovanje, žele pokazati mišiće i jedini pravi strah koji imaju, a to je daješ Razumiju, jest braniti naftnu infrastrukturu, a ne zasigurno prava Libijaca ili sigurnost Evropljana. Oni su koncentrirani na to da ne izgube izbore. Stabilizacija Libije, nastavak tranzicije, bombardiranje i vojna intervencija samo će dovesti do koaliranja islamskih milicija. Zauzimanje Sirtea je sve ono što se dogodilo u Tikritu nakon pada Sadama Huseina. Isključili smo čitavu jednu zajednicu, osveta umjesto pomirenja i evo rasta Daesha na ostatku Gaddafijeve vojske. Dakle, to je posljedica političkog djelovanja. Ukoliko budemo djelovali bez jasnog političkog cilja, milicije koje su nam e, sada bliske bit će opisane kao suradnici neprijatelja i to će opet naštetiti procesu pomirenja. Koliko želimo da se regionalne snage udalje od ovog sukoba, jer to šteti pregovorima i ukoliko nacije ne žele sudjelovati pa onda neka se to proširi na regionalnu i lokalnu vlast. Nemojmo dozvoliti još jednom da se e, ovaj rat okomi protiv nas. Vrijeme je da zatražimo ono što je pravedno. Hvala vam zastupnik Borgecio. Iz parlamenta, od Tobruka danas sam dobio pismo koje su potpisali zastupnici i rečeno mi je da to prenesem eh, našoj visokoj predstavnici. Oni nas obavještavaju da zbog embarga nisu u stanju zaštititi se od Izisa i ne žele vladu koja će igrati igru vanjskih sila i crpiti mm, libijske resurse. Zašto Europska unija do sad nije učinila ništa kako bi doista pomogla libijcima da se bore protiv Iziza? On se sada proširio sve do vrata Europe. S obzirom na rezultate francusko-američke intervencije, ne mislim da bi još jedna da bi još jedan koordinirani napad mogao dovesti do poboljšanja situacije. Što više, to će dovesti do e, dodatne invazije Europe. E, Vlada u Libiji sada trpi embargo koji je bio uspostavljen radi Gaddafija, pa da li mi znamo da Gaddafija više nema. Europska zajednica i Libija trebali bi potpisati sporazum o readmisiji sa Libijom. Jednake ugovore je već imala Italija. Prisjetimo se da tamo sada, da se tamo sada nalazi 400 tisuća migranata koji su spremni krenuti prema Europi, a među njima, to je rekao francuski ministar obrane, lako se mogu ubaciti brojni teroristi, odnosno u svakom slučaju osobe povezane sa ISISom. Ovaj apel koji smo dobili od zastupnika iz Tobruka je nešto što bismo trebali ozbiljno uzeti u obzir ovdje u parlamentu. Ovo je pismo, a visoka predstavnica do sad se oglušivala na ovakve apele. Hvala lijepo. Zastupnica Doc, izvolite. Mike, please, Mike. U mojoj izbornoj jedinici u Sjevernoj Irskoj borba za pravdu i naknadu štete se nastavlja. Naš eh, odbor u Westminsteru je kritizirao našeg bivšeg premijera Tonija Blera zbog njegove nevoljkosti da izravno odgovori na izravna pitanja vezana uz razgovore o naknadama za žrtve Ire još dok je Gaddafi bio na vlasti. Govorimo ovdje o interesima nedužnih žrtava terorizma. Nama je potreban održivi mir u Libiji kako bismo uspjeli dobiti naknadu za ove nevine žrtve. U Libiji želimo demokraciju, mir, poštivanje temeljnih sloboda, slobodu vjeroispovijesti. A i tu moramo odigrati svoju ulogu, moramo biti bliski žrtvama irinog terorizma i moramo inzistirati na i podržati njihov zahtjev za odštetom. Hvala, zastupnik Brok na minutu 30. Gospodine predsjedavajući, ministre, uvaženi kolege, Rješenje koje će dovesti do mira u Libiji je pitanje humanosti i od ključne važnosti za našu vlastitu sigurnost. I zato ovaj, ovaj pregovore treba nastaviti od strane visoke predstavnice i svih dionika kako bi se uopće došlo do te mogućnosti kako bi se pokrenula naša misija u libijskim teritorijalnim vodama kako bismo se borili protiv krijumčara ljudima, kako bismo bolje nadzirali broj izbjeglica i ukoliko ne bude napretka doći će do posljedica i po broj iskrcaja dakle, na talijanskim obalama. Svako treba djelovati sa gospodarskim mjerama, pomoći kako bi se ova zemlja stabilizirala, kako bi e, se mogli nositi sa vlastitim preuzetim obavezama. Mnogo se govori, ali još nitko nije oplatio u fond za Afriku. Imamo financijske obaveze koje se moraju poštovati kako bismo i dobili manevarski prostor i kako bismo poboljšali situaciju u toj zemlji. Kako bi došlo do razvoja koji neće ići na ruku Isisu. Ukoliko dođu do, naftnih polja u Alžiru, situacija će izmaknuti kontrole, zato moramo brzo djelovati. Hvala lijepo, zastupnik Panceri. Hvala lijepo. Pokazatelji koji se nalaze u nacrtu rezolucije dosta su jasni. Politički sporazum u Libiji jedinstvena je prilika da bismo se nosili sa ovom sadašnjom nepodnošljivom situacijom kako bismo spostavili temelje za izgradnju demokratske e, države. Sporazum koji je postignut jamči libijskom narodu podjelu e, moći u državi, jačanje institucija, naročito kada je riječ o vladi nacionalnog jedinstva, kako bi se oni mogli nositi sa svim izazovima pri kojima će se naći ova zemlja. Naša zadaća je da pokrenemo političko i diplomatsko djelovanje kako bi se ne samo odobrio ovaj sporazum, već kako bi se i on provodio, kako bi se stvorili temelji za veću uključenost svih dionika koji su potrebni u okviru nacionalnog pomirenja. U ovom okviru postoje tri jako važna elementa, dakle, pored ovih koji se već nalaze u rezoluciji, o kojima bi valjalo poraditi, odnosno, od strane komisije i vijeća. Prije svega to je uloga susjednih zemalja. Oni već igraju tu važnu ulogu, pomažu dakle, proces stabilizacije i mi e, u to moramo ulagati. Drugo, to je uloga koja će pripasti općinama. Upravo zbog situacije na terenu, dakle, plemenski sastav one mogu održati ključnu ulogu u političkoj stabilizaciji situacije. Treće, to je još jedna poruka koju mislim da je uputno ovdje reći u parlamentu. Treba izbjeći greške iz prošlosti. Međunarodna e, zajednica treba koristiti svoju moć uz veću mudrost. Trebamo koristiti glavu, a ne samo trbuh. Domnul e, Demesmeker, un minut. Zastupnik Demesmeker, jedna minuta, izvolite. Rasprave o Libiji se ovdje u vječnici ponavljaju. Svaki put kažemo da imamo na raspolaganju malo vremena za Libiju, da je na terenu prisutna anarhija, da mm, vidimo velik broj izbjeglica bez ikakve nade na terenu i da ISIS u Iraku i Siriji, a dobiva u Libiji. Oni se nalaze na libijskoj obali 300 km od Evropske unije. To je prijetnja po stabilnost i sigurnost u Europi. Islamska država i raspolaže vojskom koje dolazi iz Nigerije, Sudana, drugih zemalja. I bez stabilne Libije nema stabilnosti u toj regiji pa niti stabilnosti za Europu. Prvo što je potrebno to je vlada, potom pomoć međunarodne zajednice, nadamo se pomoći Arapske lige i Afričke unije. Predviđamo i korak više. Rekonstrukcija treba biti ključan dio naše intervencije. Hvala vam zastupnica Spinelli. Malo sam manje optimistična od vas, eh, gospodine Kenders. Ja se bojim još jednog rata u Libiji, zato što eh, jako dobro znamo do čega vode ovi protuteroristički ratovi. Ne smijemo smetnuti suma da su ove izbjeglice plod kaosa koji tijekom zadnjih godina sijemo svugdje strani. Borci delirično govore o islamu, ali prije svega misle sami na sebe. Oni su kao neka generacija ratnika. Ne znate razriješiti sirijski čvor, a to niti ne želite zato što prihvaćate turski diktat po tom pitanju. Nema kurda na pregovorima jedini tko ih želi je Putin, možda e, jedini koji je svjesan njihove važnosti u borbi protiv e, isis Jednako sljepoću vidimo u Libiji, neuspjela intervencija iz 2011. otvorila je vrata ove zemlje Izisu. I sada se priprema intervencija, a da se ni ne zna da li ta, da je tamo prisutna država. Mislim da Italija ne bi trebala ulaziti u Libiju zbog svoje kolonijalne prošlosti. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Sebastija, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je jasno da Europska unija nije odigrala pozitivnu ulogu u Libiji. Imamo veliku sumnju kada je riječ o slanju vojnih snaga u tu zemlju. Znamo što se događa. Pitamo se kome to uopće može poslužiti. I ova rješenja u stvarnosti do čega dovode. kidaju ovaj humanitarni plan, eh, plan pomirenja, a ono što mi moramo učiniti jest pomoć izbjeglicama koje najviše pate u ovom eh, ratu i sve to dovodi do rasta nestabilnosti na sredozemlju u susjednim zemljama, pa i u Tunisu. Ova eh, situacija treba uzeti u obzir slučaj španjolskog diplomata Bernarda Leona koji je kada je bio naš predstavnik, pregovarao sa uključenim stranama. On je bio u sukobu interesa to ne možemo tolerirati, što više moramo osuditi ovoj rezoluciji. Gospodine Sebastija, primate li plavi karton gospodina Karvera? Plavi karton eh, od gospodina Karvera, hoćete li ga prihvatiti? Hvala kolega što ste prihvatili moj plavi kartan. Slažete li se sa mnom da Europska unija, ako se uključi u ovu situaciju, da će još više zakomplicirati? Ne bi li to trebalo prepustiti lokalnim akterima kao što je Afrička unija, koji imaju podršku Europske unije? I ne upliče li se Europska unija tu kako bi još samo više e, pogoršala situaciju? Uvaženi kolega, ne dijelim vaše mišljenje. Mislim da Europska unija se ne bi trebala vojno umiješati. Mislim da sam to jasno naglašila. No, mi imamo granicu s Libijom, imamo interese u Libiji i e, u našem ustavu e, imamo poziv da branimo ljudska prava, tako da mi moramo sa svim, sve naše negi ložiti u rješenje e, krize u Libiji. Gospodin Finč, minuta je 30 sekundi. Hvala. David, eh, podrška Davida Camerona eh, rezoluciji je klasičan primjer kratkovidne reakcije na događaje koji u ovom momentu se zapravo utječu na, negativno na strateško razmišljanje. Bombardiranjem eh, smo stvorili anarhiju Libiji, doveli smo do vakuma na vlasti gdje je islamska država onda to iskoristila. Do čega je to dovelo? Dovelo je do humanitarne katastrofe na vanjskim granicama Europske unije. Posljedice toga vidjeli smo ovog ljeta i dalje gledamo to na sredozemlju, u Skandinaviji, u Kaleu i naravno i u ovim užasnim događajima u Njemačkoj. Sada Europska hoće osnovati vojnu misiju da riješi e, tu stvar u Libiji, kao što smo čuli e, na zadnjem sastanku odbora za obranu od strane e, šefa vojnog odjela Europske unije. I takva misija bi bila zaista strašna i mislim da bismo trebali naučiti svojih pogrešaka i ne segurati da e, svrgavamo vladare i uopće ne brinemo o posljedicama. Hvala. redu imamo pitanje. Pažljivo sam slušao, da li sam vas točno shvatio da je po vama bilo jako negativno dati doprinos e, s rušenju diktatora libijskog Gaddafija. Da. Ako idete na kolo i upličete se u strane zemlje, a bez da imate nekakav plan kako ćete stvari riješiti, popraviti. Samo eh, jadnim ljudima koji tako, živi, koji tamo žive donosite užase i pomažete terorizmu i privlačite terorizam na svoje granice. Nadam se da sam sad to jasno dao do znanja. Hvala, gospođa Tu, jedna minuta. Hvala, gospodine predsjedniče. Situacija u Libiji je između ostaloga rezultat e, Sarkozijeve intervencije kojoj je podršku e, su e, dali i neki, neke zemlje članice Europske unije i tu je dala svoju, pod, podršku i naravno dao i NATO. Na Libiji je da pokuša ujediniti različite E, različita plemena koja su dovela zemlju u kaosu i sad mi trebamo dati podršku onim plemenima koja se bore protiv islamske države. Pročitala sam jedan zanimljiv članak e, jednog tužitelja gdje stoji da islamska država je uključena u trgovinu migrantima i da Među migrantima koji prelaze sredozemno more postoje teroristi koji su povezani sa islamskom državom. Znamo da Daesh e, dobiva teren u Libiji, to je prijetnja naše sigurnosti. Trebamo s mjesta e, revidirati našu imigrantsku politiku koju podržava ovaj parlament. Hvala. E, gospodin Šapart, jedna minuta. Predsjedniče, kolege, e, situacija u Libiji e, zaista je zabrinjavajuća i ako ne budemo djelovali imat ćemo problema. Ovo što radi islamska država e, na naftnim poljima kod Sijeda i Fezana i njihovi logori za obuku, vidimo da zaista su oni tamo zauzeli mnogo terena. Imamo legitimne motive za intervenciju u Libiji, to je napredovanje islamske države, i ova eksplozija ilegalne imigracije koja je uništila, nakon što smo uništili Gaddafija, trebamo e, djelovati brzo i trebamo e, e, pomoći Egiptu da stane na kraj islamskoj državi. Francuska je već tamo prisutna na terenu, ali mi ne možemo to sve učiniti sami. Imamo logore u Libiji i na svim e, migracijskim rutama moramo e, pojačati svoje napore i moramo angažirati neke privatne e, zaštitarske tvrtke. Gospodin Preda, minuta 30 sekundi. Hvala. Kada pogledate Liviju imate osjećaj deja vu. Politička situacija je ponovno u pad poziciji međunarodna zajednica je priznala parlament, ali e, narod je odbacio vladu koju je priznao UN. Potpisan je prošlog prosinca politički sporazum, ali e, došlo je do razočarenja. Europska unija treba učiniti sve što može da omogući da taj e, sporazum se pretvori u vladu nacionalnog jedinstva koja će biti prihvatljiva svim Libicima ako ne postignu sporazum o e, vladi, e, da će to iskoristiti i još će se jače ušančiti. On je prijetnja sigurnosti zemlje, ali i njezinom ekonomskom preživljavanju. Ako pogledamo naftnu infrastrukturu, e, ona je također ugrožena od strane Daša, to je jedini izvor e, zarade za Libice, znači pred njima stoji ekonomska propast. Moramo ojačati naše diplomatske napore, ali ne smijemo isključiti vojnu akciju. Libijska vlada ne može tražiti vojnu pomoć od nas da stabilizira zemlju ako ne postoji vlada. Vojno djelovanje od neke strane neke koalicije može biti učinkovito samo ako imamo koaliciju na vlasti koja ima podršku svih građana Libije. Mi moramo zajedno smisliti tu strategiju. Hvala. Gospoda, gospođa Gomeš. Sve zemlje članice su e, doživjele neuspjeh e, u nastanju da se pomogne Libiji u ovom periodu tranzicije. Ako ne uspijemo postići tu uspješnu tranziciju, onda će ta država propasti. Ove iregularne snage milicije trebaju se demobilizirati, moramo spriječiti teroriste koji djeluju u toj zemlji, koji iskorištavaju arsenale naoružanja koje za sebe ostavio Gaddafi. Zemlje članice kažu da ono što se sada događa e, su plemenski sukobi, ali oni ignoriraju činjenicu da se radi o ratu na daleko e, u kojoj su pletene Katar, Saudijska Arabija, Turska i Egipat. Sve te zemlje e, daju doprinos podupiru svoje ljude u Libiji i to naravno rađa terorizam. Martin Kobler, posebni zaslanek Ujedinjenih naroda, je postigao sporazum i Libici trebaju iskoristiti to kao šansu, to je zadnja šansa da se završi, da se stane na kraj nasilju tom, toj zemlji. Ako do toga ne dođe vidjet ćemo terorističke napade koji su organizirani u Libiji, koji se odvijaju u Europi i nitko ne može predvidjeti moguće posljedice strane vojne intervencije u Libiji. Europska unija mora nametnuti sankcije libijskim organizacijama koje žele bojkotirati vladu nacionalnog jedinstva. U našem je interesu da uložimo u sigurnost Libije i trebamo iskorijeniti ova uporišta terorista, a to znači da trebamo stati na kraj milicijama i boriti se protiv krijumčarenja oružjem, ljudima trebamo imati jedinstveno zapovjedništvo oružanih snaga u Libiji, inače neće doći do političke tranzicije i neće biti poštivanje ljudskih prava i neće biti kontrole nad eh, tokom izbjeglica ili nad eh, zaradom od nafte. Gospođa Fotiga, jedna minuta. Hvala. Nadam se da vlada nacionalnog jedinstva će biti uskoro formirana jer ona je zaista nužna da ljudi na terenu budu sigurni i da se može provesti borba protiv e, Daša i da ti mafijaši koji krijumčare svime, e, da se njih, oni suzbiju. I također to je važno zbog proizvodnje nafte. da podržavam Libiju i podržavam napore visoke predstavnice i cijele međunarodne zajednice. Gospodin Alio, jedna minuta. Dragi kolege, dobar dan. Gospodin Sarkozy i neki zastupnici u ovom parlamentu su eh, dali E, podršku e, nekim aktivnostima, a vidimo sada kakva je situacija u Libiji. Ona je direktna posljedica te avanture u Libiji. Naša vlada danas pregovara s islamskim teroristima s jedne ili s druge strane, ali radi se o teroristima. Mi stalno e, razgovaramo i razgovaramo i sa njihovim parlamentom koji je ključ, jedan od ključeva rješenja. Mi moramo poslati misiju i upotrijebiti svu misiju u Maliju kako bismo pratili situaciju, a ne varati naše prijatelje u regiji. Gospodin eh, Mon, Milan Mon, politički sporazum koji je potpisan u prosincu koje je poduprlo Vijeće sigurnosti UN-a svojom rezolucijom je pozitivan korak za Libiju i odluke e, koji, koji je usvojio njihov parlament e, znači da se zapravo odbacuje vlada zbog razlika u gledanju na neke članke i te razlike moramo prevazići što se tiče oružanog sukoba to bi samo ugrozilo živote tisuća ljudi, e, ugrozilo e, gospodarstvo i pomoglo širenje daješa što je vrlo zabrinjavajuće. Tako da moramo vidjeti što možemo učiniti. Vidjeli smo da ovo zaista e, djeluje veoma privlačno za novake u smislu novačenja i trebamo vidjeti najbolji način da se borimo protiv Daesha, da stabiliziramo Libiju i da tamo dođe do mira. To je veoma važna zemlja zbog svog položaja. Sve što se događa tamo utječe na susjedne zemlje. Osim toga Libija je direktna veza između Sahela i e, sredozemnog e, priobalja, a mi također smo na sredozemnom moru. Tako da treba se osnovati ta vlada nacionalnog jedinstva da se počnemo boriti protiv trgovine ljudima i nadam se da će e, gospodin Kobler, e, posebni izaslanik UN-a, nešto učiniti na tom planu i da će dati svoj doprinos jer UN je zaista važan akter tamo. Hvala. Gospodin Parnjo, jedna minuta. Predsjedniče, kolege, e, trebamo prijeći s riječi na dijela. Znamo da se suočavamo s ovim kaosom u Libiji, ali tu se suočavamo i sa prijetnjom u Tunisu. A to je također problem i za Europu. Moramo zaista preći na dijela. I zato od europskih e, tijela, visoke predstavnice Europskog vijeća, tražim da se pobrinu, da se mogu e, izvršiti vojni udari. Mi moramo e, imati e, pravnu državu, moramo tražiti od parlamenta da prihvati vladu nacionalnog jedinstva kako bismo se mogli svi zajedno boriti protiv Daša. Moramo se boriti protiv tih mafija, tih trgovaca, tih krijumčara. I e, moramo dati financijsku pomoć Libiji da pomognemo samim Libicima. Gospodine Parnjo, gospodin Panano vam želi postaviti pitanje, plavi karton. Prihvaćate li? Da. Da. Htio sam pitati kolegu, slaže li se da e, sad imamo taj embargo, dakle bez embarga da li bismo smogli brže doći do rješenja. Odnosno sad e, ta vlada kaže da bi oni htjeli embargo, a oni ne mogu napraviti šta žele, a ne može niti muslimansko bratstvo. Evo, u odgovoru na ovo pitanje. Mi danas e, se trebamo pobrinuti da Alžir, Maroko, Tunis, Egipat budu zainteresirane strane kao dionici sudjeluju u raspravi i da podrže vladu kako bi e, se postiglo mirno rješenje i da se zaista i osnuje ta vlada nacionalnog jedinstva. Umjesto da kažemo da ili ne na embargo, imamo izlaz koji će nam omogućiti da se učinkovito borimo protiv Daša. Hvala gospodin Belder i jedna minuta. Nizozemsko predsjedništvo je gospodin Kunders. Drago mi je da ste ovdje jer ste moj zemljak, jer sve je očitije da Libija postaje bojište e, na kojima je aktivna islamska država. Oni tamo stvaraju svoje uporište i oni šalju odašilju propagandu kako ne borce u Libiju umjesto u Siriju. I e, zapravo islamska država kontrolira dio libijske obale tako da to predstavlja direktnu prijetnju za naš kontinent. Europska unija e, želi da se uspostavi ta vlada nacionalnog jedinstva, ali imamo crni e, scenarij gdje se muslimansko bratstvo, islamska država i Al-Qaeda, da oni zapravo uspostave svoju koaliciju. Što mislite o tome, gospodin Kukan? Uvaženi kolege, ja podržavam e, sva nastojanja da se postigne mirno, mirni dogovor o e, brzoj provedbi ovog međunarodnog sporazuma. To bi moglo biti ključno rješenje e, za napredak na, u situaciji u Libiji i doprinijeti sigurnosti u regiji. Nadam se da će to sve potrajati jer samo Ujedinjena Libija može započeti proces e, osmišljavanja svoje e, političke i gospodarske budućnosti jer kada bi se nastavila ovakva situacija u Libiji to bi predstavljalo veliku prijetnju za Europsku uniju i omogućilo bi nove valove e, migracije. Znači Europska unija mora podržati Libiju i da bi se postigla stabilnost u toj zemlji i u južnom susjedstvu i mi trebamo dati humanitarnu institucionalnu pomoć zemlji uključujući i u sektoru sigurnosti, odnosno reforme sigurnosnog sektora, jer moramo uvjeriti Libice da smo mi na njihovoj strani. Hvala. Hvala predsjedniče. Čestitam također e, pregovaračima na početku ovog sporazuma, ali želim iskoristiti ovo vrijeme da zamolim za pomoć, humanitarnu pomoć za Libiju. Mislim, ne dolazi pomoć, a 2,5 milijuna ljudi treba našu pomoć. Humanitarna pomoć nije politička, nego kako bi E, dobili političko rješenje, najvažnija stvar je prvo riješiti humanitarni problem i situaciju, jer ove zime toliko ljudi traži i treba hitnu pomoć, pa pozivam političke vođe, komisiju i naše agencije odgovorne za službeno djelovanje da budu svjesni da ljudi ne mogu živjeti od političkih sporazuma. To su ljudi i trebaju hranu, ljekove, smještaj, i također e, rješenje e, koje će dati neku nadu. Gospodin Bašir, jednu minutu. E, ja svakako podupirem pregovore između un i Tobruke i nadam se da će dovesti do trajnog mira. Stvarnost je zabrinjavajuća. E, rastuća spekulacija daljnje vojne e, intervencije u Libiji vodi e, više kaosu nego bilo čemu drugome. I osim toga to je još i optužba za međunarodnu zajednicu koja ne može postići promjenu u regiji. Da se ponovno Libija raspadne, to bi imalo razarajući učinak i na Tunis, ali nažalost jedina jedinu svjetlu točku arapskog proljeća takozvanog i to bi samo još pogoršalo već lošu situaciju i svakako će e, za to trebati neke ustupke e, i strpljenja i svakako libijsko rješenje za libijske probleme. Pa ipak moramo poduprijeti demokratsku reformu kao e, jer posljedice još jednog e, neuspjeha bile bi puno dramatičnije nego ono što je trenutno se događa u Libiji. Hvala. Gospodin McAllister, minutu. Predsjedniče, dame i gospodo, s ovom rezolucijom o situaciji u Libiji Europski parlament ukazuje ispravno na zemlju koja se nalazi na raskrižu. Naime, kao što smo danas čuli, Humanitarna kriza u zemlji se pogoršava, ekstremističke organizacije i pokreti u Libiji su u porastu i čine e, ključnu i sve veću prijetnju stabilnosti cijele regije i susjednim zemljama kao što je Egipata posebice Tunis e, e, sada su ugroženi od mogućeg priljevanja konflikta i doista vjerujem da Europska unija treba pomoći zemlji i pomoći stvaranju e, sigurnosnih snaga pod nacionalnim zapovjedništvom koji će osigurati međunarodnim zapovjedništvom koji će osigurati red u Libiji ispregovarati prekid e, vatre i mehanizam za njegov nadzor. Međutim, sve, ništa od ovoga neće vjerojatno uspjeti ukoliko e, ne, se ne dođe do stvaranja vlade međunarodne, nacionalnog jedinstva, a međunarodna zajednica treba nastaviti pružati potporu Libiji u ovom ključnom koraku. Hvala, gospodin Sant, jednu minutu. Predsjedniče, situacija u Libiji sve je više očajna. Deši ekstremisti došli su do svojih granica i šire se dalje. A Europska unija odlučila je čekati formiranje vlade nacionalnog jedinstva pod e, okrijem jedinih naroda i treba poštivati tu odluku. Znači, kako bi oni mogli povratiti e, povjerenje i poštivanje libijskog naroda. Međutim, tu je također postoji nepovjerenje, jer libijsko društvo je duboko raskoljeno događajima proteklih godina i ne iznenađuje da su pregovori se tako odugovlačili i također mnogi su pogreške učinjene. A glavni igrači u libijskoj drami E, su zemlje koje imaju suprotstavljene interese i perspektive i u dobroj ili lošoj vjeri oni sad odlučuju o e, sudbini naroda i sankcijama, a to bi mogla biti loša odluka posebice ako se donosi izvan sustava Ujedinjenih naroda i samo će jačati sumnje libijskog naroda. treba brzo djelovati protiv Deša, ali e, više vremena da se nađe trajno rješenje, a e, čekanje da se uspostavi vlada nacionalnog e, jedinstva je jedan od rizika koje treba prihvatiti u tom pogledu. Gospodin Pjetrovski, jednu minutu. Zahvaljujem. Sada već četiri godine u Europi promatramo događanja u Libiji i to se izravno može prenijeti na situaciju u Europu, naime na e, prijetnje nafte i druge prijetnje. Sada ima dva parlamenta u Libiji i gotovo da je postignuta vlada nacionalnog jedinstva, a već je zacrtan sporazum od UN-a u suradnji sa Europskom unijom. To je dobra suradnja, suradnja koju podupire ECR. Mi se trebamo držati ovog rješenja i sjetiti se da pomirivanjem ovih dvije, dvaju konfliktih centara trebamo paziti da ne stvorimo treći i ne bismo trebali e, jačati dalje ekstremiste iz Deša koji proganjaju i ubijaju u te zemlje nego sve što možemo da ih zaustavimo. Gospodin Fisas, minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Kao što sam rekao nekoliko puta već e, u ovom domu, e, nekontrolirano zbacivanje Gaddafija s vlasti pretvorilo je Libiju u propalu državu to znači da e, je vojno oružje i plaćenici dospjeli su krive ruke i kao što je rekao i predsjednik Buhari e, juž, jug se pretvorio u tržište oružja i sada je Libija suočena s dva ključna problema širenje ISA i napadi na e, naftne na polje civile i katastrofalna E, gospodarska situacija zbog ovisnosti o nafti. A u toj katastrofalnoj situaciji u ovoj zemlji koja je gotovo na pragu Europe, ključno je da učinimo svaki napor da se provede politički sporazum potpisan 17. prosinca i da vlada nacionalnog jedinstva bude uspostavljena. Hvala. Gospodin Kan. Predsjedniče. Vrijeme isteče za stabilizaciju Libije E, humanitarna i gospodarska situacija stvarno su grozne. ISIS e, osvaja teritorij i sad ima pristup e, znatnim rezervama nafte. I znamo da Sjedinje države razmišlja o militarnoj akciji da zaustave ISIS, a mi uglavnom podupiramo Libiju humanitarnom pomoći i pomaganju političkog procesa koji će dovesti do vlade nacionalnog jedinstva. Libijci žele da sporazum uspije nakon pet godina, sada moraju imati neku nadu. I samo vlada nacionalnog jedinstva može stabilizirati Libiju i treba osigurati da sporazum o vladi nacionalnog jedinstva bude e, usvojen kako libijska situacija ne bi postala beznadna. Europska unija treba E, davati i dalje humanitarnu i razvojnu pomoć i ne smijemo dopustiti ni jednom drugom vojnom vođu u Libiji da preotme ovaj proces jer Libijci ne trebaju još jednog Gaddafija. Zahvaljujem. Gospođa Žitnanska, minutu. Zahvaljujem e, predsjedniče. 100 km od južne europske granice i E, pet godina nakon pada Gaddafijevog režima ova zemlja pada u kaos i vrlo brzo treba će nam e, vlada nacionalnog jedinstva jer e, prijeti osvajanje cijele zemlje od strane Deša i sada već napadaju rafinerije nafte što samo jača radikalizaciju i terorizam. Sada je Libija postala teritorij za ilegalnu trgovinu oružjem i kao i ljudima koji traže bolju budućnost e, u Europi. Sve se više krše ljudska prava, a stotine tisuća izbjeglica žive u stravičnim uvjetima. Stoga Libija danas treba jasnu viziju e, i političkih elita, a e, od strane Europe treba humanitarnu pomoć. Smjer u kojemu se sada kreće ova zemlja u budućnosti će također utjecati na cijelu Europu. Hvala. Gospodin Kelam, jednu minutu. Na kraju krajeva Libija je naša susjedna zemlja i situacija je ekstremno dramatična ondje zbog političkog vakuma koji sad iskorištava Daješ i drugi ekstremisti, ekstremističke snage i ova se sada nesigurnost preljeva u susjedne zemlje kao Tunis, Egipat, cijelu regiju Sahela pa i u Europu. Na s druge strane, e, sredozemlja predpostavlja se da ima otprilike 3000 radnika Daesha e, koji e, također napadaju libijska naftna polja. Danas bi Europska unija trebala koncentrirati sve političke i humanitarne napore da podupre provedbu političkog sporazuma od, iz prosinca i vladu nacionalnog jedinstva, ali u slučaju da to ne uspije, Trebali bismo razmotriti još jednu alternativu, a to je vojna intervencija od strane međunarodnih snaga uz potporu UN-a kako bi se spriječilo da Daesh preuzme e, našeg susjeda. Hvala. Gospođa Štetina, jednu minutu. It is, yes, works. Okay, thank you. Pane prezidente, dámy a pánové. Predsjedniče, dame i gospodo. Prošlog tjedna nije uspjela biti formirana vlada nacionalnog jedinstva. To su vrlo tragične i važne vijesti jer nedostatak i nepostojanje legitimne vlade destabilizira zemlju, a politički vakum samo pogoršava humanitarnu situaciju u populaciji i destabilizira susjedne zemlje, posebice Tunis i Egipat. Vakum u Libiji e, je e, temelj e, za rast ekstremista kao što je ISIS, a vlada nacionalnog jedinstva je svakako nešto što je potrebno kao i operacije Europske unije protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudima koje će biti do duše ograničena. Zato pozivam Europsku uniju i međunarodnu zajednicu da učine sve što je moguće da stabiliziraju zemlju i pomognu joj da postigne svoje ciljeve. A sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo petero e, diskutanata. Pa ću sada prvo riječ e, dati gospodinu Pospišilu jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Slušao sam e, pažljivo raspravu i slažem se sa analizom koju su prezentirali moji kolege. Situacija je očena i očenička, a Europa je suočena sa daljnjim pritokom migranata. I želim reći još jednu stvar koja nije spomenuta, a to je prijetnja nama. Naime, ove druge slučaje e, kidnapiranja europskih e, građana, na libijskom teritoriju. I htio sam reći predstavnicima vijeća komisije da je jedan češki građanin e, otet e, u e, ožujku 2015. Pavel Hoza se zvao i radio je za naftnu tvrtku te otet i sada ga drži teroristička organizacija već godinu dana. Znači to su informacije koje biste trebali znati, imati ih u obziru kada pregovarate sa raznim skupinama jer prijetnja otmica raste. Gospodin Marijas, minutu. Zahvaljujem. E, gospodarska i e, politička situacija doista je teška. Vidimo još uvijek napade protiv e, naftnih infrastruktura koje su toliko važne za dobrobit naroda. 80% BDP-a zemlje ovisi naime o naftnom sektoru i nedavno e, su teroristi ISIS-a e, širili svoj utjecaj nakon pada Gaddafija, a e, također su bombardirane i luke i naftne postrojbe koje su uzrokovale velike požare, a rezultat ove vojne situacije, ratne situacije je da su se E, Libijci tisuće, na tisuće odlučili napustiti svoju zemlju i samo još pojačali imigracijske tokove i jasno je da sve zemlje članice Europske unije moraju nešto učiniti kako bi spriječili kršenja ovih prava, a, jer se ovdje krše ljudska prava i svakako treba vidjeti što radi Turska, jer Turska podupire libijske teroriste. Gospodin Kovčić kada sam prvi puta govorio o libiji u ovom parlamentu rekao sam da znamo što nećemo nismo htjeli diktatorskog gadafija znamo što hoćemo hoćemo demokratsku libiju ali ne znamo kako to hoćemo. da li sada znamo što zaista hoćemo i pogotovo da li znamo kako ćemo to postići jer je nevjerojatno da nekoliko tisuća razbojnika nama stvaraju kompletan problem u našem južnom susjedstvu destabiliziraju naše prijateljske države mi ne možemo razriješiti taj problem a mogli smo svojedobno uništiti jednu moćnu tada vojnu silu koju je vodio gadafi. ja ne mogu vjerovati da ova naša europska unija nema dovoljno jakih diplomatskih sredstava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

E, za sebe. Naime, najveća koncentracija oružja čini se upravo na libijskom teritoriju u ovom trenutku. I doista moramo pokušati razraditi razna rješenja za formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Čuli smo niz predloga u ovoj raspravi i ja vjerujem da Europska unija i predstavnici vijeća bi trebali igrati ovdje e, važnu ulogu, iako neke e,

Europska unija nakon intervencije nije dala potporu e, Libiji nakon intervencije, ali su svi mislili da nakon intervencije dovoljno sigurna zemlja, iako je zemlja bila u rukama jednog di, diktatora 42 godine. Nakon pada diktatora Gaddafija nastao građanski rat koji je sad pokazao e, sve pravo lice i to nas nije smjelo iznenaditi. Naime, e, teroristi E, sada za, e, osvajaju teritoriju u ovoj razorenoj zemlji i prijete legitimnim e, strukturama. Trebali bismo stoga dati svu potrebnu financijsku i sigurnosnu potporu koju možemo kako bismo poduprli stvaranje vlade nacionalnog jedinstva i dovoljno snažnu državu kako bi, koja bi se mogla odupriti ovom raku koji se širi, a to je deš ministru Ovo vodi, ovime smo došli do kraja KGA. Gospodin Kunders eh, ima riječ, izvolite. Uh, thank uh, Predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na ovoj zanimljivoj raspravi kao i na ovim važnim napomenama. Mislim da se svi slažemo, ovdje govorim e, u ime visoke predstavnice, da je Libija apsolutno ključna za našu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Naime, Libija je bliska zemlja, blizu je Tunisa i Egipta, Maliju i Nigeru koji su također zemlje za koje ste rekli da postoje sve veće e, rizici od prisutnosti Deša u Libiji. Također se slažemo da politički proces, e, iako napreduje, ne ide dovoljno brzo, da postoji niz prepreka pred nama i da su nove vlasti još uvijek krhke i da trebaju su našu potporu. Mislim da se također slažemo e, slušajući pažljivo ovo što ste rekli, da je Europska unija koja je tako blizu Libiji je također suočena sa, važnim, sa velikim prijetnjama. Teroristi se šire i mora ih se zadržati. Da e, je sve veća prijetnja naftnoj industriji u Libiji i ta prijetnja sve više jača nužnost pronalaženja političkog rješenja provođenjem e, sporazuma i omogućavanjem e, libijskim snagama da se ujedine u borbi protiv Deša. I također e, tu je i ozbiljna humanitarna kriza koju treba riješiti, zato što za trenutak i također krijumčari e, trebaju biti suzbijeni i legalna migracija također dovedena pod kontrolu. Znači svi znamo da pravo rješenje na ova sva problema bi bila libijska vlada jedinstva koju bi prihvatili svi Libijci, koja bi radila za sve Libice i koja bi dobila svu potporu koju međunarodna e, zajednica može dati. Moje pitanje je, znači, je li moguće e, razmotriti i pogledati ove sve razne entitete e, i sve ove razne skupine u Libiji, mogu li one doći do kompromisa? Svakako to neće biti lako, naime većina Libijaca nisu radikali i ne podupiru Dešu u bilo kojem obliku i nove vlasti predstavljaju e, puno e, umjereniju, e, relativno umjerenu većinu i treba ih podupirati iz tog razloga. Europska unija nastaviti će činiti sve što može kako bi doprinjala ovim naporima, kako bi Libija postala sigurnija i snažnija zemlja nakon pet godina nemira i razočaranja. Također je važno reći a i razumijem e, da mnogi žele govoriti ovdje o planu B, ali doista vjerujemo i međunarodna zajednica također vjeruje da vlada nacionalnog jedinstva koju bi prihvatila e, svi Libijci, a temeljem pregovora je jedini, jedina šansa za ponovno uspostavljanje mira i sigurnosti u zemlji i sprečavanje totalnog gospodarskog kolapsa i to je ono gdje smo sada u pregovorima i po mom mišljenju i u mišljenju velike, visoke predstavnice ne bi bilo pa, e, pametno ne ići tim putem i naravno mi smo spremni poduprijeti ne samo postupak e, pregovora, mi smo spremni, nego naše predstavnici su e, aktivni u tome, surađujemo sa gospodinom Martinom Köberom i mnogi su mu čestitali na njegovim naporima koji je ušao u vrlo kompleksnu situaciju u prosincu i odmah Preuzeo inicijativu e, za raditi to ne samo sa strankama u zemlji nego i sa općinom e, što je također važno oni koji su bliže situaciji u Libiji znaju koliko je važno raditi na nekoliko e, fronti tako reći i on poznaje tu regiju zna pregovarati ali svejedno treba našu potporu nijedan predstavnik ne može to raditi sam naime treba potporu međunarodne zajednice i Europske unije, ali također i e, članica Vijeća sigurnosti u Njorku. Mislim da su mnogi od vas spomenuli također i pitanje humanitarne krize i mislim da je važno jer u fragmentiranoj sigurnosnoj situaciji ono što se uvijek događa jest da, da građani dotične zemlje budu žrtve koje plaćaju cijenu i nema sumnje da nepoštivanje međunarodnog humanitarnog prava i ograničeni pristup e, doista jesu velika prepreka dostavi humanitarne pomoći, ali svejedno e, komisija je najveći humanitarni donator u libijskoj krizi. E, osim toga postoji nekoliko drugih projekata iz drugih instrumenata kako bi se odgovorilo na hitne potrebe raseljenih osoba migranata u odnosu u smislu humanitarne pomoći. Iako to ne znači da možemo doseći do svih, iako mislim da je Europska unija najaktivniji dionik u ovoj u ovom e, humanitarnom e, pitanju. To je pitanje kršenja ljudskih prava. Znači, dok radimo prema političkom rješenju i razmišljamo o rizicima koje Libija predstavlja, svakako znamo i da su, da dolazi do golemih kršenja ljudskih prava, vidimo koliko od ovih e, paravojnih skupina prisutno u Libiji i kako oni u mnogim e, slučajevima kontroliraju populaciju i zlorabe svoja prava. I također je važno da nastavimo e, se baviti na najbolji mogući način tim pitanjem. A to možemo samo ako ćemo dalje napredovati po cijeloj ovoj raspravi o novoj vladi, o formiranju ove vlade, o svim tim stvarima koje su sada u igri, a koje su usred e, ove rasprave. Dakle, ne bih dalje u detalje, ali želim samo reći da e, misija Europske unije za ljudska prava bi trebala znati što se događa. Također radimo u sektoru medija i tu također imamo i obuku kojom mi smo trebali osigurati da se o svemu izvještava. Postoje još nekoliko projekata e, koji su e, povezani sa prelaznim procesima, ali neću sada u detalje. Dakle, predsjedniče, dopustite da zaključim sa sljedećim napomenama. E, znam naravno da postoji u parlamentu znatna potpora za to da se bez naivnosti nastavi u ovom smjeru, ali shvaćam također i da na kraju krajeva političko rješenje je naj e, učinkovitije. To nije soft pristup, to je pristup e, koji bi donio neki red. A... I to je jedini način da se e, dođe do neke stabilnosti i da se stabilizira situacija sa svim ovim terorističkim skupinama. Um, Hvala vam. Zaprimio sam osam prijedloga za rezoluciju koji se temelje na deklaracija. Rasprava je sada zatvorena i kao